Dobar dan, možemo započeti sjednicu. Zapisnik sa jučerašnjeg e, zasjedanja je dostupan. ima li prigovora? Nema. Dakle, time je zapisnik usvojen.